Hvala kolege, sada prelazimo na obrazloženja glasanja. Počinjemo sa izvješćem Donjon, e, provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Dajem riječ na jednu minutu gospodinu Henenu. Gospodine Henen, izvolite, imate riječ. Gospodine Henen, gospodine Daniel Henen, izvolite, imate riječ. Na jednu minutu. Hvala lijepa. Kakva je to čudna ideja da e, moramo imati zajedničku vanjsku politiku i da nemamo e, nikakvog pojedinačnog interesa. E, uzmite za primjer Norvešku zemlju od pet milijuna stanovnika koji imaju međutim diplomaciju na svakom kontinentu i arhipelagu Oslo eh, je aktivno na svim međunarodnim pitanjima. Zar ne mislite da bi jedna velika zemlja mogla imati utjecaj na, eh, na svijet, pitanja eh, Ujedinjena kraljevina je ogromna zemlja sa velikom povješću i E, mislim da bismo mi kao peto po veličini gospodarstvo i vojna sila na svijetu trebali imati vlastitu vanjsku politiku i pokušati izvršiti utjecaj na e, svjetskoj razini. Hvala lijepa. Gospođa Gilima riječ. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ja sam se suzdržala od glasanja jer ja se iako potpuno slažem da trebamo e, pojačati suradnju i učiniti učinkovitiju E, našu zajedničku e, sigurnosnu i obrambenu politiku da Europa mora e, djelovati na tom području ali ako se to događa izvan NATO ili ako dupliciramo djelovanje koje već postoji od strane NATO to znači da jednostavno tratimo novac tratimo novac. Ja međutim mislim da ovo izvješće se bavi jednim nizom tema e, koje moraju biti e, tema rasprave među zemljama članicama u e, na vijeću u lipnju. Dakle, moramo se koncentrirati na pitanja gdje možemo nešto postići sa ograničenim sredstvima koja imamo. Hvala lijepa. Korvanica je prekinuta. Sljedeći govornik je gospodin Polčak. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Za razliku od drugih ljudi ja vjerujem da je zajednička sigurnosna i obrambena politika da bi trebala biti doista zajednička, zajednička za sve zemlje članice u Europskoj uniji. Mi bismo trebali biti ujedinjeni, govoriti jednim glasom, jer time na taj način bismo bili moćni i da imali bismo, dali bi time već, više e, moći i snage svim zemljama članicama. Mislim da je to prilika e, da Europska unija ima jači glas u ovom globaliziranom svijetu i jedna druga tema, dopustite da u vezi sa obrambenom politikom spomenem, e, osobito kad govorimo o dupliciranju sa NATO snagama, ja mislim da ne bismo trebali duplicirati ono što radi NATO našim politikama. E, situacija u Ukrajini nam vrlo jasno pokazuje da nam je potrebno jasno rješenje u ovom području. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća gospodin Jar. E, mi E, ja sam mišljenja da Europska unija mora dati veći doprinos ako pogledamo oko sebe u svijetu, na primjer na vanjskim granicama Europske unije, ako se pitamo je li tamo situacija postala stabilnija ili ne, ne, ona je postala nestabilnija i to znači da je neophodna jedna zajednička sigurnosna i obrambena politika Europske unije i zato sam ja glasao za ovo izvješće i jedino što želim je da u savjetovanju sa vijećem i komisijom se postigne e, jedan rezultat naravno e, pritom je važno da se ne dupliciraju strukture i da zemlje članice skupa sa parlamentom i komisijom e, etabliraju jednu zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. Hvala lijepa. Hvala gospodin Vulf ima riječ na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedavajuća. Prije godinu dana bio sam po prvi put u ovoj dvorani kao novi zastupnik i slušao sam da zastupnici traže sankcije protiv Rusije, neki su čak zahtijevali da Europska unija objavi rat Rusiji, ali rečeno mi je ne brini, nitko to zapravo ne želi i mi nemamo zapravo niti našu vlastitu vojsku, ali kad je riječ o našoj zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici, danas je parlament glasao za to da financiramo vojsku Europske unije i vojna istraživanja. Tražili, e, e, glasali su za porezne olakšice e, u tu svrhu i za sposobnost Europske unije da organizira vlastita ubijanja pomoću bespilotnih letjelica. Mi smo se time Eh, učinili opasan korak na, eh, i ušli u jednu ne, eh, opasnu situaciju. Ja se nadam da nećemo doći do toga da Europska unija objavljuje rat nekoj zemlji. Hvala lijepa. Sada ćemo imati obrazloženja glasanja o izvješću Kukan i Tarand o financiranju zajedničke sigurnosne i Hvala vam predsjedavajuća. Naravno, slažem se da moramo razmisliti o našoj sigurnosnoj i obrambenoj politici, pogotovo kad je riječ o upravljanju resursima. Mnogo toga se može učiniti i moralo bi se učiniti kako bi se unaprijedila učinkovitost i troškovna učinkovitost misija, gledajući i na način na koji način zemlje članice mogu ujediniti i dijeliti e, resurse imovine. Na taj način bismo imali fleksibilnije misije koje su potrebne za provođenje snažne i učinkovite vanjske politike. Bolje upravljanje resursima znači da se možemo nadopunjavati, da možemo nadopuniti ono što je već učinjeno negdje drugdje, na primjer u NATO, umjesto da udvostručujemo ono što je već učinjeno. Ne slažem se da su potrebne porazne olakšite olakšice za to. Smatram da je dovoljna veća suradnja i ne treba e, porezne mjere Govornica je prekinuta. A sada riječ ima gospodin Kelly. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Najprije ću reći sljedeće. Prije pet godina nismo mnogo govorili o sigurnosti niti obrani ali zbog svega onoga što se događa u Ukrajini i e, uključivanja Rusije u taj sukob, mnoge su se zemlje predomislile i počeli o tome ipak razgovarati. Isto smo učinili i mi u Europskoj uniji. Stoga e, sam bio, bilo mi je drago da sam mogu glasati u svoj klub za sve glasove, osim za jedan, to je članak uh, e, 3.2. Tu sam bio suzdržan, jer je ovdje jasno, jer se ovdje jasno govori o militarizmu, a mi kao neutralna zemlja, mi Irci, mi bismo željeli ostati neutralni. Zbog toga sam bio suzdržan. Hvala. Ako ne vidim e, osobe koje su na popisu u vijećnici, neću ih ni prozvati. Prelazimo na sljedeći e, izvještaj, sigurnosni i obrambeni kapaciteti u Europi, a ne gomoš. E, riječ ima gospođa Gil. Hvala. Ja sam bila suzdržana s obzirom na to da nisam sigurna koliko su učinkovite e, mjere predložene u izvještaju. One su slične one onima koje sam već izrazila u drugim izvještajima. No želim naglasiti da, je, da se ovdje pojavljuje čitav niz kritičnih pitanja koje bi trebalo konkretno riješiti kada se e, šefovi država i vlada sastanu na vijeću u e, lipnju. Za mene, za mene je kibernetičko područje ključno. Već danas e, je ono ključno za našu sigurnost. No, vrlo često se na to gleda kao na prijetnju za daleku budućnost. Stoga ne koristimo dovoljno kibernetički prostor za obranu prava i interesa naših građana na globalnoj sceni. No, SAD svake godine identificira kibernetičke napade kao najozbiljnije prijetnje nacionalnoj sigurnosti. A u Europi mi kibernetičku sigurnost uopće nemamo na radaru. Hvala, a sljedeći je gospodin Jurek. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ako se želimo baviti našom zajedničkom sigurnosti, i neke stvari mogu riješiti sam, samo zemlje ako djeluju zajedno, onda bismo stvarno trebali djelovati s jednim glasom i unutar NATO-a. I su, je velika većina zemalja članica, Europska unija članica i NATO saveza. O kakvoj zajedničkoj politici možemo govoriti ako sedam godina nakon ruske agresije na Gruziju Naši prijatelji u Gruziji su još uvijek izvan NATO saveza, a u ovih eh, proteklih sedam godina nismo govorili jedinstvenim glasom. Nismo se jedinstveno zalagali da bi se oni trebali pridružiti NATO-u. Zajedničke ovlasti i zajednička sredstva bi se trebala okupiti kako bismo vodili zajedničku politiku, a ne bismo trebali stvarati politiku koja je samo naizgled zajednička i zapravo e, šteti interesima određenih zemalja članica. Sljedeći bi izvještaj bio izvješće o napretku e, Turske, no budući da smo glasali, e, budući da smo izglasali o tome da odgoditi, i brojni su e, izašli iz vijećnice, gospodin Kelly jedini govornik koji je ovdje, tako da u principu ovime završavamo obrazloženja glasanja. Zapisnik će biti poslan e, u parlament na početku sljedeće sjednice i ako ne bude bilo pregovora ja ću e, poslati